Dear colleagues, we have some... Dragi kolege, malo kasnimo, ali mislim da možemo sad započeti sa sastankom našeg odbora. Ne vidim izvjestitelja. točka našeg dnevnog reda je smanjenje nasilnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača. Kao što znate, to je dio paketa direktiva koje je komisija najavila u prosincu 2013. godine. Postupak je takav da je odbor Envi započeo u prethodnom sazivu i imali smo prvu razmjenu izvješća 19. ožujka 2013. godine u našem odboru, a zatim su koordinatori odlučili nastaviti sa postupkom pomoću e, pismenih odgovora prije izbora u svibnju prošle godine, e, ove godine i zatim smo tražili dopunsku procjenu učinka da promotrimo ovo zakonodavstvo u okviru e, novih e, klimatskih i energetskih politika e, koje smo dobili kao prijedlog ove godine i vezano uz naš paket za 2030. godinu. Ta dopunska procjena učinka je sada gotova. Mi smo primili kopiju i zatim čekamo izvjestiteljicu. Ja želim predati riječ njoj, ali ju ne vidim. I seen uh, the rapporteur and uh, <laughs> Vidim izvjestiteljicu. <laughs> and uh, Ispričavam se, Julie. Nakon mogu da da ću riječ izvjestiteljici kako bismo započeli s raspravom, a kasnije ćemo poslušati autora um, ove dopunske procjene učinka. Julie, izvoli, predajem ti riječ um, kako bismo započeli s raspravom. Thank you, um, really I... Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja zapravo u ovom trenutku nemam mnogo toga za reći, jer imamo to jedno važno pitanje Danas raspravljamo o dopunskoj procjeni učinka. Nadam se da ste svi zaprimili kopiju te procjene. To je dosta obuhvatan dokument po svojoj samoj definiciji. Definiciji ta ovo pitanje je dosta tehničko pitanje i prije nego što mi kao odbor uspijemo postići konsenzus oko toga što želimo učiniti sa tim prijedlogom, bi bilo vrlo važno da zastupnici prođu kroz taj dokument, da naprave svoju procjenu i da ne razumiju podatke. Jer već u mojim razgovorima sa izvjestiteljem u Sjeni, sa državama članicama i u okviru svih ovih drugih aktivnosti kao izvjestiteljica je postalo jasno da će se veći dio e, rasprava održavati oko pitanja prihvatljivosti statističkih podataka koje prikupljaju države članice države članice već vjerojatno trenutno sada upravo predstavljaju te, e, statistike vjerojatno o tome raspravljaju i stoga je bitno da, da se svi potrudimo zvaditi te podatke. Ova procjena učinka koju izradio naš vlastiti odjel, mislim da mogu reći da je za naš odbor to vjerojatno najsobuhvatnije dopunska procjena učinka koju smo imali do sada. I zbog toga sam ja specifično tražila da imamo točno na dnevnom redu za to, kako bismo dobili prezentaciju o tome, kako bi svi dobili isto objašnjenja, iste informacije, kako bismo to zatim mogli koristiti kao ishodište za raspravu. Ako se slažete s time, gospodine predsjedniče, mislim da je najbolje kad bismo sad odmah prešli sa, na prezentaciju odjela koji je izradio ovu dopunsku procenu učinka i zatim će sigurno zastupnici se moći javiti za riječ. Hvala. Prije nego što započnemo sa prezentacijom, mogu izraziti dobrodošlicu pet lokalnih političara koji dolaze iz Donje Saske, koji su ovdje prisutni na našem sastanku odbora. Njih je pozvao naš, naši kolega Mesner i Grote. Sam, samo kolega Mesner, ispričavam se. I zahvaljujemo vam na vašoj prisutnosti ovdje danas. I sada predajem riječ gospodinu Markusu Amanu. On je izradio ovu dopunsku procjenu učinka i predstavit će nam rezultate te studije. Izvolite, predam vam riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kako što ste rekli, e, primili smo zahtjev Eh, od jednog odjela Europskog parlamenta za dopunskom procjenu učinka. Mi smo procjeli tu procjenu učinka i prije svega smo se osredotočili na interakcije između eh, klimatskih i energetskih politika i stanja s tim u vezi na razini Europske unije. Postoji eh, pismena verzija ovog izvješća koje je dosta sveobuhvatno, a danas bih samo sažao ključne informacije koje su proizašle iz našeg rada na ovoj stanici. Vidimo da se ova studija odvijela u okviru toga da postoje snažne interakcije između zagađivača zraka i stakleničkih plinova. E, prije svega zbog toga što e, oba potječu iz istih izvora i što god radili e, na izvorima, dakle prije svega kada se radi o korištenju energije ili kada se radi o smanjivanju zagađivača zraka ili stakleničkih plinova uvijek će postojati posljedice i nuspojave i na, ove, na ovu drugu stranu. Ako se smanje staklenički plinovi, onda se nešto čini energetskom sustavu i postoji tu i pozitivna utjecaj na zagađivače zraka. Mi smo se posebno usredotočili, to je odbor tako zahtjevao, na to da vidimo koje su implikacije trenutnog nedavno objavljenog prijedloga o kakvoći zraka, e, uzevši u obzir naše dugoročne ciljeve na području zaštite okoliša i klime i e, volumen i struktura korištenja energija određuju dva važna aspekta. Kao prvo imamo troškove za dodatne kontrolne mjere što se tiče zagađivanja zraka, a te mjere su vrlo važan sastavni dio prijedloga komisije. Zatim isto tako imamo te troškove koje utječu također isto tako na e, razinu ambicija koja bi bila optimalna sa gospodarskog gledišta. E, gospodarski gledano, e, optimalna, razina bi bila da imamo dakle troškove troškove koje bi zatim odgovarali u potpunosti koristi, koristima koje možemo iz toga dobiti. Kao što ste svjesni, prošle godine, 2014. godine, Europska komisija predložila direktivu NEC. Analiza i procjena učinka je temeljena na jednoj projekciji veznih uz energije koja se zvala Primes 2013 referenca Prime 2013. To je bilo ono što smo imali na raspolaganju u to vrijeme. E, to je poteklo iz 2012. godine te je uključivalo isto tako i e, energetske e, i klimatske politike Europske unije koje su usvojene u proljeću 2012. Ali nakon toga je Europska komisija iznijela nove ciljeve, ciljeve za energetiku i klimu koje su nedavno isto tako potvrdili i članovi Europskog vijeća u svojim zaključcima. Na temelju ovog novog razvoja još se postavljaju neka važna pitanja što se tiče e, posljedica koje će ti novi e, ciljevi imati na paket vezan uz e, čist zrak. Imali smo e, iste e, analize koje smo koristili, koristili smo isti model, iste instrumente, iste baze podataka i za ovu dopunsku studiju o procjeni učinka i e, pogledali smo koje bi bile razlike, koje bi bile posljedice, uzevši obzir sad ove nove ciljeve za energetiku i klimu. U tu svrhu smo koristili jedan scenarij koji je predstavljen u procjeni učinka u sastavni dio priopćenja komisije što se tiče okvira za politike do 2030. godine e, takozvani scenarij GHG e, 40 kroz EE e i on zapravo sliči i prijedlogu komisije što se tiče skleničkih plinova, dakle smanjenje 40% do 2030. godine, udio obnovljivih izvora energije e, po cilju je bio 27%, ali mi smo koristili u ovom scenariju 26,4% i zatim povećanje energetske učinkovitosti e, do 2040. godine za 29,3%. Mi smo dakle zadržali taj scenarij, sve ostalo je bilo isto, ali smo zamijenili originalne projekcije koje smo imali sa energetskim scenarijima kojima želimo postići te ciljeve, ciljeve vezane uz energetiku i klimu koje je postavila Europska komisija. Što se tiče potrošnje energije, ovaj novi scenarij, ovi novi ciljevi bi doveli do smanjenja ukupne potrošnje energije za u razlici od 10% naspram e, prethodnog razdoblja, prije svega zbog smanjenja prirodnog plina i zbog poboljšanja energetske učinkovitosti na području e, e, građevinarstva i kućanstava. Na idućoj stranici vidimo koje su posljedice po odnosu troškova i koristi ovih dodatnih mjera za postizanje kakvoće zraka koje je Europska komisija iznijela kako bi se taj odnos promijenio uzevši u obzir nove ciljeve. Ovo je znanstveni grafikon. Imam kasnije jednu drugu tablicu gdje sam sažao e, glavne, glavne, glavne saznanja. Imamo s jedne strane, dakle, učinak na poboljšanje zdravlja, e, s lijeve strane situacija u 2030. godine kako bi inače, inače bila, a kako idemo prema desnoj strani poboljša, poboljšavamo ljudsko zdravlje, a na vertikalnoj osi vidite kako se povećavaju troškovi. Ova isprekidana crvena crta pokazuje procjene kako će se povećati troškovi u prijedlogu komisije, uzevši kao bazu upravo e, ovaj prijedlog komisije. Vidite da postoji porast u troškovima do određene do određene zine porast koja je niži, a zatim se dosta brzo stremo uspinje. Tu imamo i plavu liniju koja, pokazuje poboljšanje u um, zdravstvu, zdravlju ljudi. Imamo plavi raspon jer uh, je zapravo najbitnije da za sve, to je za većinu mjera koje imamo, korist za zdravlje u mnogo čemu je viši od samih troškova. Plava okometa linija je, su e, razina ambicija od Europske komisije, dakle 60% smanjenje razlike, to je bio to je bio taj cilj, dakle da se 60% dostupnih tehnički mogućih aktivnosti iskoristi i da se ostvari u obliku mjera. Ono što je ovdje bitno jest da je ova stalna crvena linija koja pokušava, koja pokazuje trošak e, pod, u okviru paketa, dakle ako imamo e, manje zagađenja, manje zagađenja putem isto tako godina, onda vidite da počinjemo tu, počinjemo tu na 3,5 milijardi eura u minusu. To je niže nego u izvornom prijedlogu i počnemo se tako sa malo pomaknutom linijom, tako da 22% tih mogućih poboljšanja na zdravlje e, se postižu automatski samo time što se počinju primjenjivati ovi e, pokuša, pokušamo ovog ciljeva. Dakle, 3,5 milijardi eura godišnje imamo uštede i to je novo ishodište za e, cilje veznih od energetiku i klimu. I zatim vidimo kako se e, trošak e, povećava uz ostvarivanjem više, većeg postotka ciljeva. I zatim također vidite da je ova razina koja Europska komisija želi postići, te ambicije, ta okomita plava linija, da ona uključuje e, značajno niže troškove. I vrlo je zanimljivo vidjeti da je sjećište e, da su sjećišta sa tom linijom, sa ovim crvenom, e, spekidanom i crvenom kontinuom linijom, da se razlikuju, dakle, to znači da imamo niže troškove kada primjenjujemo ovaj novi prijedlog komisije s novim ciljima nego kada bismo primjenjivali prethodni prošli prijedlog. Evo ovdje, ovdje možete vidjeti e, ključne činjenice. Ova tablica uspoređuje troškove. U ljevom stupu imamo scenarij za klimu i energetiku, a desno imamo izvorni scenarij Primes Imamo dakle kontrolne troškove za zagađivanje zraka kada se e, primjenjuje trenutno zakonodavstvo 2030. godine. Tu imamo dakle 90,2 milijardi eura u našem e, referentnom slučaju i imamo 86,6 milijardi eura u našem scenariju troškova i zatim imamo dodatne troškove s kojim želimo postići ove predložene ciljeve komisije. U dopunskoj e, procjeni učinka imamo u ovoj prethodnoj procjeni učinka smo 3,3 milijardi eura, a uzevši u obzir e, ove nove ciljeve imamo trošak od 1,4 milijardi eura. Ako pogledamo ukupni e, trošak e, za kontrolu zagađivanja zraka imamo dakle razliku 88 milijardi eura naspram 93,5 milijardi eura u referentnom slučaju. Dakle 5,5 milijardi manje troška nego u onom prethodnom prijedlogu komisije sa ovim novim ciljevima na području energetike i klime, pozitivne koristi na zdravlje koje je Europska komisija predložila se mogu postići dakle, s manje troška, a e, ako pogledate ovih 88 milijardi eura je i niže od onoga što za što se Europska unija trenutno obvezala kako bi primijenila trenutno zakonodavstvo sa, sa proteklim e, scenarijima i ciljevima. Toliko što se tiče troškova za postizanje predloženih ciljeva, Europski parlament i odbor su također izrečito istražili da se napravi e, gospodarska analiza, e, gospodarski optimalne razine onoga što bi bilo racionalno, dakle gospodarski gledano, e, kada se radi o razinama ambicije, postoje gospodarska, gospodarska zabrinutost i tu imamo dakle i cilj da želimo postići da troškovi budu jednaki koristi, koristi Imamo e, originalnu krivulju, to je crvena linija. Zatim imamo e, granične troškove. I imamo plavi raspon koji pokazuje e, koristi na zdravlje. Ako krenemo sa predlogom komisije, 67% smanjivanje razlike, to je nešto što je u prijedlogu komisije. Imamo optimalnu razinu gdje dakle granične troškovi su jednaki graničnim koristima. To je negdje između 72 i 92 dakle kada pogledamo plavi raspon koji se podudara zatim koji, gdje dolazi do kontakta plavog raspona i crvene linije, a prijedlog komisije želi ostvariti 67% smanjenja razlike, to je dakle manje od optimalne razine i mislim da ono što je proizašlo iz pregovora je 5% ispod optimalne razine za 2025. godinu i zatim je e, komisija prihvatila da će biti, da biti na raspolaganju 5 godina više za provedbu. Izvorni dakle, prijedlog komisije trenutno predlaže 67% smanjenja razlike, a stari e, scenarij je bio između 75% i 92%. Ako na idućoj strani, pogledate ovu e, neprekinutu liniju za scenarije za klimu energetiku, onda vidite da ta linija isto u tom rastrobunu od 75 do 92% se preklapa sa e, koristi na zdravlje jer se s tim scenarijom može postići više i to je značajno ambicioznije od e, prijedloga komisije. A ako zatim uzmemo e, i najkonzervativniju procjenu učinka na korist e, zdravlja, dakle ako uzmemo taj postotak od 22%, onda evropski onda onda se to može preračunati u 700 tisuća smrtnih proranjenih slučajeva smrti godišnje. Dakle, ako se uzme ovaj postotak iz našeg scenarija, onda bismo mogli spasiti 700 tisuća e, života u slučaju upravljanja smrti godišnje. Na idućoj strani vidite ključne informacije. U ovom stadiju bi to, dakle, spasilo 140 tisuća života godišnje, to je 7% više nego što komisija predlaže, ili možemo to isto tako izraziti u obliku slučajeva prevanjene smrti, to je 16.200 slučajeva više nego u predlogu komisije. Ako pogledate troškove toga, sveukupni e, trošak e, kontrole zagađivanja zraka bi bio 91,3 milijardi eura godišnje, naspram 93,5 milijardi godišnje, dakle 2,2 milijardi godišnje manje. I ako pogledamo monetiziranu korist na zdravlje, onda e, bi oni iznosili 8,4 e, do 50,8 milijardi eura godišnje, više nego u prijedlogu komisije. U sažetku mogu jedniti sljedeće zaključke. Jasno vidimo da pod scenarijom za klimu i energetiku e, kontrolni troškovi za smanjenje zagađenja e, da bi se uspjeli ostvariti ovi ciljevi viveznih uz zdravlje iz e, prijedloga e, komisije bi iznosile 5,5 milijuna eura manje nego pod referentnim scenarijom i ekonomski optimalan optimalno određivanje bi moglo spasiti 140 tisuća života godišnje više nego u izvornom prijedlogu, a ukupni trošak kontrole zagrađivanja bi iznosio 2,2 milijardi eura godišnje manje nego u onome što je e, sadržavao prijedlog komisije, a dodatni, dodatna korisna zdravlja bi iznosila između 8,5 milijardi eura godišnje i 50,8 milijardi eura godišnje. Isto tako imamo i e, neke prijedloge komisija koji se ne odnose na, e, na 2020. godinu, e, a to bi spasilo e, godišnje, dakle, isto tako određen broj života naspram revidiranog protokola iz a koristi bi se tu mogli nalaziti između 40 milijardi eura godišnje i 300 milijardi eura godišnje. Kao što sam rekao, ovo su naši zaključci. Imate još mnogo detalja vezano u dokumentaciji koju ste zaprimili i ja vam naravno stojim na raspolaganju za bilo kakva pitanja. Hvala. Nakon što smo poslušali predstavljanje ove zanimljive studije učinka, predat ću odmah riječ izvjestiteljima u sjeni za klubove zastupnika. U ime Pučana mi je kolegica Gardini povjerala zadaću da ja budem izvjestitelj u sjeni, dakle da ću riječ samom sebi i iznijeću svoje dojmove. Želim zahvaliti gospodinu Amanu na ovoj studiji koja nam s jedne strane pojašnjava pozitivne odnose između ovih dvaju politika, no s druge strane nam također daje na raspolaganje i korisne alate za procjenu. Postoje pozitivne sinergije između ovih politika, odnosno provedba europske politike i novi prijedlozi za klimu i energetiku imaju svakako pozitivan učinak na predloženu politiku o očuvanju kvalitete zraka i o onečišćenju. Postoje pozitivne sinergije koje se odnose na zdravlje uz značajne uštede jer se govorilo o 140 tisuća života godišnje, znači više od 7% u odnosu na prijedlog komisije. Govorilo se o smanjenju troškova u iznosu od 2,3 milijarde eura, i također o koristima znači povećanja od 8,5 milijardi eura kada je riječ o zdravstvenim koristima povezanima sa tim politikama. Ove prednosti su nama zanimljive kao odboru i u vezi sa procjenama koje ćemo iznijeti o drugim politikama, zato jer Prednosti ove politike će podrazumijevati to da će politike e, koje su u provedbi imati manje troškove. Moramo osim toga istaknuti da ovi pozitivni učinci nam nalažu da damo pozitivnu ocjenu ove studije, ali također mislim da svi članovi odbora sada raspolažu i dodatnim elementima za procjenu ovog zakonodavnog paketa za očuvanje kvalitete zraka koji ćemo morati usvojiti. sada u ime SED-a dajem riječ kolegi Dansu, a onda ćemo nastaviti dalje prema utvrđenom redoslijedu. Hvala. Kao prvo, hvala gospodinu Amanu na izrađenoj studiji učinka. Postoje učinci koji proizlaze iz kombiniranja političkih sektora i možemo ostvariti također i smanjenje troškova i postići i značajne koristi za zdravlje ljudi, što je fantastično. Dakle, lijepo je reći, da izmjene jedne politike u jednom području može dovesti do koristi u drugim područjima. Možemo to i podrobnije pogledati, naravno kada je riječ o zakonodavstvu moramo surađivati sa glavnom upravom Enterprise, kada je riječ o standardima emisija za um, vozila sa dizelskim motorima i to možemo sagledati također i u E, sklopu direktive NEK, iz toga također mogu proizaći koristi. Bitno je da si zadamo ambiciozne ciljeve i kao što ste vi vrlo dobro pokazali to neće dovesti do povećanja troškova i to možemo također i e, primijeniti na druga područja. Dakle, kao što sam e, spomenuo, treba surađivati sa DG Enterprise e, u donošenju standarda, naročito za vozila na, e, sa dizelskim motorima. Sada riječ ima gospodin Farija. Izvolite. Hvala. U ime gospođa Verzer, druge izvjestiteljice u Sjeni, o direktivi NEC i također s obzirom na prezentaciju prijedloga komisije želim postaviti sljedeće pitanje. Sektor poljoprivrede pridonosi emisijama metana u atmosferu i to već dulje vrijeme. Gospodine Aman, kada ste provodili studiju učinka, jeste li naišli na podatke o tome koliko će stajati da poljoprivredni sektor e, ostvari svoje ciljeve do 2030. godine i znate li kako će se postići ostvarenje tih ciljeva? Hvala. Riječ ima gospođa Konečna. Izvolite. E, kao prvo želim zahvaliti gospodinu Amanu na ovoj podrobnoj studiji koja nam ukazuje na put kojim treba krenuti. I sigurna sam da ćemo je ozbiljno uzeti u razmatranje u sljedećim fazama našeg rada. Naime, ponekad se događa da se neke od naših direktiva u određenoj mjeri preklapaju. i također imaju učinke koji se na neki način sukobljavaju međusobno. Znači, naš cilj ne bi trebao biti donošenje niz direktiva, a da ne znamo zapravo koji su njihovi učinci. Drago mi je što mogu vidjeti da su klimatski ciljevi koje je odobrilo vijeće su zapravo samo i po sebi vrlo pozitivni, a i pozitivan je njihov učinak na kvalitetu zraka. Mi moramo nastaviti vršiti pritisak e, u korist smanjenja emisija štetnih tvari. Oko toga se svi slažemo i drago mi je vidjeti da u tom smislu u direktivama postoji određena obveza, odnosno preuzeta je obveza da se primjerice predvidi povišenje granica kada je riječ o finim česticama koje su dosta značajni onečišćivač. E, kolega je spomenuo metan. I s time u vezi moram reći da mi se to ne čini značajnim prioritetom. To jest važno za poljoprivredni sektor, ali ne čini mi se da je, inače općenito gledano, ovo pitanje nešto što će imati značajnu ulogu i da se time treba podrobnije pozabaviti. Trebali bismo možda prije razmotriti granice za određene emisije, naročito kada je riječ o smanjenju emisija amonija. I također e, još jednom želim zahvaliti na ovoj studiju koju ću svakako bolje proučiti. I želim na kraju reći da trebamo se pridržavati preporuka iz studije i kada budemo razmatrali razradu konačnih ciljeva na temelju ove studije, onda trebamo izbjeći preklapanje ovih eh, ciljeva i trebamo se truditi učiniti što možemo, ali bez donošenja čitavog niza direktiva. Kolega Eghaut ima riječ. Hvala. Doista želim zahvaliti Markusu Amanu na ovoj jasnoj prezentaciji i značnom radu koji je ušao u to i lijepo je znati da eh, je on uspio ostvariti eh, cijelu ovu studiju toč eh, ograničenjima raspoloživih sredstava i koliko čujem uložio je i svoje slobodno vrijeme u to. Ova studija pokazuje povezanost između onoga što poduzimamo po pitanju eh, klimatskih promjena i zaštite kvalitete zraka s druge strane. Dakle, ova studija doista jasno pokazuje te interakcije i također koristi tih politika. Moje možda jednostavno pitanje je sljedeće Hoćete li nam iznijeti odnosno iznijeti prezentaciju ove studije i u radnim skupinama vijeća, jer znamo da su u vijeću navikli samo razmotriti troškove provedbe, a zanemariti zdravstvenu korist. Uvijek se postavlja pitanje koliko to stoji i rasprave ne ide dalje od toga. Dakle, bilo bi lijepo pokazati zdravstvene koristi u spoju naravno sa politikom zaštite klime i e, energetskom politikom koju je sada e, vijeće prihvatilo sa određenim odstupanjem, ali to sada nije predmet za ovu raspravu. Mislim da bi trebalo imati ovu raspravu i tamo također e, kako bi vijeće se odmaknulo samo od razmatranja troškova, nego kako bi i uzelo u obzir koristi. Također, drago mi je da ova studija pokazuje sljedeće. Dakle, ako razmotrimo premošćivanje jaza između onoga što je tehnički izvedivo i onoga što je nuto stanje, dakle, komisija je zaključila da e, ovaj postotak od 67% je nešto što treba zapravo usporiti jer je to dosta konzervativna procjena i zapravo optimalno premašivanje jaza bi bilo između 76 i 92% i tu je također komisija bila konzervativna u svojem prijedlogu. No ako tu uključimo i dodatne popratne koristi, onda je taj prijedlog komisije tim smješniji i drugim institucijama i vijeću treba biti jasno da svi govorimo o temeljno utvrđenim politikama i ako vidimo onda što ova studija pokazuje, zapravo o čemu razgovaramo. Ovo postaje doista smiješno no možda je to pitanje za druge institucije, a ne za vas, tako da ne morate to prokomentirati jer znam da je ovo politička tvrdnja, a vi ste znanstvenik, tako da sada nećete ulaziti u političke rasprave i tu i imate pravo. Dakle, osim ovoga pitanja, hoćete li iznijeti ovu prezentaciju pred vijećem? Zanima me, kada budemo e, raspravljali o amandmanima na prijedlog, bilo bi zanimljivo raspolagati i e, podacima o zemljama u vašem modelu bi trebali biti dostupni podaci o troškovima smanjenja emisija u zemljama, ali ne mogu ih tu naći. Dakle, molio bih vas da nam stavite na raspolaganje te podatke. I drugo pitanje se odnosi na zdravstvene koristi podijeljeno po zemljama, ali zato je možda potrebna dodatna analiza koju ćete provesti ne samo vi, nego uz suradnju primjerice s Majkom Hollandom. Dakle, zanima me E, možemo li vidjeti također izrazene koristi po zemljama. I konačno pitanje jesu li raspoloživi podaci i za 2020. jer bi to također bilo zanimljivo imati. Vi ste spominjali 2025. 2030. ali bilo bi zanimljivo čuti i podatke za 2020. Hvala. ima kolega Pedicini. Hvala i e, hvala govorniku na ovom sjajnom izlaganju koje je bilo vrlo jasno. Mi ćemo također proučiti ovu studiju. Zapravo mi imamo jedno pitanje i jedan prijedlog. Nacrt direktive o kvaliteti zraka podrazumijeva nove obveze za smanjenje dušikovih oksida, za e, smanjenje suprotnog dioksida i tako dalje no u studiji nije e, spomenut e, e, sumporni vodik, to je vrlo opasna tvar, usporediva je sa cijanidom, a emisije, u atmosferu iznose 0,001 ppm-a. No u blizini rafinerija imamo 3,3 ppm-a, znači 3300 puta više nego što je to slučaj u prirodi. Dakle, poznati su učinci akutne izloženosti i toj tvari, ali ne poznaju se učinci kronične izloženosti na stanovništvo koje obitava u blizini rafinerija ili u blizini sličnih e, pogona e, za sulforizaciju nafte. Dakle, Mm, predlažemo da se uključi također i ta tvar u razmatranju podatke komisije koje također sudjeluje i u stvaranju stakleničkih plinova. Hvala. Hvala, već je postavljeno dosta pitanja. Mene zanima, jeste li čuli reakciju Europske komisije na vaš dokument? Hoćemo li sada možda vidjeti promijenjenu verziju ove, promjenu u strategiji, a kada se govori da je sve neutralno što se tiče troškova, pa ja mislim da se ta neutralnost ne ocrtava u zapravo u troškovima. Najvjerojatnije zagađivač snosi troškove i e, sigurno da je to isplativo kada se pogleda cijelo gospodarstvo, ali kada se pogleda pojedinog poljoprivrednika ili pojedinog e, proizvođača, onda se onda je slika sigurno drugačija i možete li nešto možda o njima reći kako me ne bi sutra satrali kada stupim pred moju izbornu jedinicu sa ovim dokumentom, dakle kako, kako si to možemo zamisliti? Kolega Matijas Grote. Hvala, riječ ima Matijas Grute. Hvala lijepa, Bas je zapravo to već rekao. To bi trebalo biti predstavljeno u vijeću. Ako vidimo kako izgleda klimatski okvir za 2030. godinu koju je Europsko vijeće ispregovaralo 23.10. onda te informacije vjerojatno njima nisu bile tada dostupne i možda bi bilo dobro kada bi se tamo to sve raspravilo. Mnogo toga je već pomenuto Problem je pritom taj da ako povežemo pozitivne posljedice na zdravlje sa zaštitom okoliša, da, da se s tim ne mogu, ne, ne mogu dobiti izbori. Bolje je doći sa e, drugim sloganima poput e, zbog klimatske promjene će nestati radna mjesta ili tako nešto, ali ove brojke su vrlo impresivne. Da imamo 4,4 mjeseci dulju životnu dob za Europljanje ako ovo, ovome bude tako da imamo e, ove brojke i mislim da se s time možda mogu pridobiti e, određene osobe. Isto tako me zanima u, kojoj mjeri ste računali i sa ambicioznim ciljevima od onoga što sada imamo e, kao ispregovarani ciljevi. Jeste li računali i sa drugim ciljevima i to bi me možda zanimalo koliko su u tom slučaju e, pozitivne posljedice na zdravlje. A inače, hvala vam lijepa. Ova studija je e, vrlo dojemljiva, s njom možemo dobro e, nastaviti raditi i mislim da možemo ju koristiti i kada pregovaramo sa drugim institucijama. Dakle, obavili se dobar posao, hvala lijepa. Hvala. Prije nego što predam riječ gospodinu Amanu za odgovor. Htio bih e, dati riječ komisiji, gospodinu Berajevu, za eventualne komentare na ovu studiju, budući da je to važno i komisiji. Izvolite. Hvala. Da, to jest važno i Želim u ime komisije zahvaliti e, gospodinu Amanu, ali također e, i odboru na njihovim doprinosima. I ovo je dosta složena politika, a prijedlog komisije je ishod i opsežnih analiza i razmatranja. Ovdje smo da bismo slušali i učili što smo svakako i ostvarili i zapravo bi bilo jednostavno izgubiti se u svim ovim podacima i brojkama i kao što je izvjestiteljica ispravno istaknula, treba e, razumjeti ono što je predloženo u smislu zakonodavstva i to će se odraziti također i u pregovorima. No samo da se osvrnem na namjeru prijedloga komisije, odnosno htjelo se E, iznijeti nacrt direktive NEC, ali krajnji rezultat bi bio zapravo smanjenje preuranjenih smrti kao posljedica onečišćenja zraka, jer e, ta smrtnost iznosi otprilike 400 tisuća slučajeva godišnje i mi smo u našoj politici predvidjeli jednu razinu od 200 tisuća. Dakle, ono što smo naučili iz ovog izlaganja je da možemo učiniti e, više za e, manje sredstava ili e, manje uz veći trošak. Dakle, <clears throat> ovo je značajan doprinos našim pregovorima i nadam se da će to poboljšati kvalitetu našeg prijedloga. Hvala lijepo parlamentu na ugrađivanju ovih informacija u raspravu. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Amanu koji je dobio razne pitanja od kolega. Hvala. Kratki odgovori na pitanja. Postavljeno je pitanje o emisijama metana i e, troškovima mjera smanjenja emisija metana, naročito u poljoprivredi. Jasno je da je metan uglavnom staklenički plin i naravno to je dio paketa o klimi i energetici i ako se to uključi u sustav e, trgovanja, onda ćemo imati određenu cijenu koja god e, da to bude. Ono što je zanimljivo jest da predlog o kvaliteti zraka prepoznaje metan kao onečišćivač e, i kao prekursor za e, smanjenje e, svoja ozona. Metan je jedan od elemenata koji najviše pridonosi smanjenju razine ozona u atmosferi što značajno ugrožava ljudsko zdravlje. Prema prijedlogu komisije treba poduzeti mjere za smanjenje emisija metana koje se mogu ostvariti pri nultim troškovima što znači da će se e, investicija nadoknaditi kasnijem uštedom na troškovima. Dakle, proizvodnjom bioplina i slično. Prijedlog komisije također u smislu očuvanja kvalitete zraka namrno iznosi e, takve prijedloge koji podrazumijevaju također i nulte troškove, odnosno odgovor na to pitanje je da su troškovi za metani mm, u poljoprivredi nula. Ovaj prijedlog za e, klimu je nešto ambiciozniji, ali kada je riječ o kvaliteti zraka, onda je ta brojka nula. Zatim, jedno pitanje se odnosilo na, e, e, na to jesu li dostupni podaci o kvaliteti zraka i mm, zdravstvenim koristima po zemljama. Sve ove informacije se nalaze na internetu koje su slobodno dostupne, možete pronaći web adresu i razmotriti sve detalje. U načelu imamo podatke za 2020. također, iako nismo imali vremena o tome raspraviti sa nacionalnim stručnjacima, dakle nacionalne podatke za 2020. Postoje kvalitetni podaci za 2020. ali nismo e, imali vremena zabaviti se time, nego smo se usredotočili na 2025. i 2030. Makroekonomski učinci, oni jesu opsežno razmatrani, dakle, je o makroekonomskim, makroekonomskim učincima do prijedloga e, i to vidimo također i u procjeni učinka Europske komisije Posebno se osvrnulo na e, sektorsku preraspodjelu tog opterećenja na razne sektore. Dakle, i ako smijem to objasniti, u gospodarski optimalnoj perspektivi, dakle u prijedlogu komisije imali smo granicu 75%, no ako pogledamo preraspodjelu po e, sektorima tih troškova zapravo je najveći dio otpadao na poljoprivredni sektor i zbog toga je komisija to odlučila smanjiti sa 75 na 67% zbog doprinosa samog sektora. No, to treba reći da se to događa u poljoprivrednom sektoru ako razmotrimo dodatne troškove, ako sagledamo ono što industrija sada plaća za važeće zakonodavstvo, onda je to vrlo malo, a najveće opterećenje snosi industrija, naročito transport, e, proizvodnja energije i tako dalje. Dakle, postoji veliki nesrazmjer e, u kontroli e, onečišćenja. I sada najveći dio snose transport, sektor energije, i proizvodnje energije, a u novom e, prijedlogu sada poljoprivreda ih dostiže, tako da su troškovi nešto izjednačeniji. Ako pogledamo e, granične troškove, to je nešto izjednačenije, međutim ako pogledamo učinkovi, e, ukupne troškove, onda je to još uvijek mali dio cijelog paketa. E, zatim e, e, postavljeno je pitanje jesmo li uzeli u obzir ambicioznije ciljeve. Da, mi smo razmotrili raspon od nula do 100 i u intervalima od pet. No, ovi ambiciozni ciljevi su se izgubili kasnije u raspravi i onda smo se usredotočili na ove ciljeve koje smo unijeli u prijedlog. Hvala. Hvala vam. Sada možemo zaključiti izvješće na način da damo riječ izvjestitelju. Hvala vam i hvala vam na ovoj raspravi. Želim reći nekoliko stvari. Kao izvjestiteljica ću vjerojatno moći posvetiti nešto više vremena ovom dokumentu. Međutim, moramo se prisjetiti da govorimo o gospodarskom modelu i prihvaćam da nam je on pokazao da bi put unaprijed mogao biti nešto drugačiji od prijedloga komisije. Međutim, varijable koje su uključene u ovo nisu apsolutne. Dakle, način na koji govorite o gospodarskom modelu zapravo uzima u obzir procjenu ekonomskog rasta od danas pa do 2030. Govorite o varijablama kao što su cijena ugljika i sl. A po meni nešto što je jako važno, što do sad nismo čuli, su različiti elementi direktive NEC, to su različiti onečišćivači, imamo one prisutne u poljoprivredi primjerice, i oni nemaju jednaku težinu u odnosu na e, politike vezane uz emisiju stakleničkih plinova. One imaju različitu težinu u tom sustavu. I kada pogledamo direktivu NEC, kada pogledamo ambiciozne razine koje želimo zadati, onda vidimo da imamo i razne politike koje nisu i ne mogu biti dijelom ove rasprave. To moramo uzeti u obzir. Moramo vidjeti kako će te politike, kako će biti njihova interakcija sa ovim za zagađivačima. To će nam onda dati precizni konačni model. Po meni je to jako važan element. Jer ovdje ne govorimo o o izmjenama tog modela, međutim, mislim da će brojni ljudi koji će to dovesti u pitanje kucati na moja vrata i na vrata drugih izvjestitelja i trebamo našu odluku donositi ne samo na isključivo ovog modela. Mislim da nam on zadaje određeni pravac, ova analiza troškova, krivulje. Vidjeli smo što model pokazuje. Međutim, kada pratimo tu krivulju, onda vidimo da je stvar jednostavna. Međutim, mislim da nam je potrebno nešto više forenzičke analize s tim u vezi. I ono što zapravo želim reći je da ću razgovarati o detaljima sa komisijom o njihovoj reakciji na ovo što smo danas čuli. Vidimo da analiza nema potrebne detalje, ali moramo se u to upustiti. Uzet ću u obzir analizu troškova koja dolazi iz različitih sektora gospodarstva, to se ne uzima uvijek u obzir. A i 2030 je dosta daleko i politički okviri će se možda među vremenu promijeniti i moramo se osigurati da uzmemo u obzir moguće promjene koje će uslijediti. Članovima odbora i naročito izvjestiteljima iz Sjene bih htjela reći da nas očekuje još dosta posla, moramo obratiti pažnju na popriličan broj analiza i uzeti u obzir sve elemente, te doći do teksta koji možemo svi podržati. Mislim da će nam ova današnja analiza pomoći, ali treba ju podrobno analizirati, kao što sam rekla, kako bi nam ona pomogla u donošenju odluka vidjet ćemo hoćemo li uspjeti zadati te visoke razine o kojima smo govorili. Hvala vam. Hvala kolegici Girling, našoj izvjestiteljici na njezinim zaključcima. I tu e, zaključujemo u točku dnevnog reda, te prelazimo na iduću. Sjećate se kada smo izradili dnevni red, da smo zamijenili točke 18 i 19. Dakle, sada ćemo govoriti o zabrani e, ribolova mrežama potegačama. Kao što znate, tu je prijedlog komisije koja zabranjuje korištenje ove vrste ribolovnog alata zato što se u nju upličuju drugi organizmi. Dao bih odmah riječ našom i našem izvjestitelju za njegov, da čujemo njegovo mišljenje, to je kolega Fronte. Zamolio bih kolege koji izlaze da to učine u tišini. Jer se nastavlja rad odbora. Izvolite kolega Fronte. Grazie Presidente. Dunque, le reti... Hvala vam, dakle, ove mreže su ribolovni alati o kojima se dosta raspravljalo. Riječ je o mrežama koje mogu biti duge i stotine metara. Trenutno su zabranjene u europskim vodama jer one duže od 2,5 km. To znači da ih do 2,5 km možemo koristiti. One su visoke 30 do 40 metara. Dakle, možete zamisliti prave zidove u moru koje oni čine i one utječu na okoliš. Počeš i od 90. godina prošlog stoljeća ove mreže imaju sve veća veća oka. to je dovelo do njihovog e, djelovanja na brojne migratorne vrste, na druge životinske vrste. Govorimo o sabljarkama, o morskim e, kornjačama, delfinima, kitovima, morskim psima. Sama Europska komisija nam je u svom sažetku prijedloga istaknula da se e, nalazimo u dosta teškoj e, situaciji kad je riječ o zakonodavnim propisima. Sama komisija e, veli da se lako izbjegavaju zakonski propisi, te da je to omogućilo ribolovima da ilegalno koriste ove mreže potekače kako bi lovili mreže čije je izlov zabranjen ovim vrstom, vrstom alata. I unatoč važećem zakonodavstvu u europskim vodama se bilježi ilegalno korištenje korištenje ove vrste mreža. Zbog toga smo imali i dvije presude Europskog suda u odnosu na Francusku i na Italiju. U ovom složenom zakonodavnom okviru i razmatrajući ovaj ribolovni alat koji dramatično utječe na zaštićene vrste i okoliš, komisija je izradila prijedlog koji su mnogi definirali provokativnom. riječ je o prijedlogu koji je poprilično brutalan, a to je zabranimo u svim europskim vodama korištenje ove vrste mreža. Prijedlog komisije ima samo četiri članka. U treći članak je onaj ključan i on veli da je zabranjeno u svim vodama Europske unije koristiti ovu vrstu mreža te na plovilu držati ovu vrstu mreža. Kako bi se došlo, kako se došlo do ovog e, prijedloga, Europska komisija je pripremila studiju učinka. Ono što trebamo imati na umu vezano za to su to da se htjelo zadržati trenutni status quo, pa sve do zabrane, potpuno zabrane ove vrste ribolovnih alata. U sredini smo imali neke alternative. Jedna od njih je nešto na što ću se ponovo pozvati, a to je selektivna e, zabrana korištenja ovih mreža. Dakle, ne, zabraniti sve, već utvrditi one koje su opasne, koje najviše utječu na okoliš, koje su najmanje održive i kojima bi se trebalo pogoditi određene vrste ovih mreža. Međutim, u samoj studiji učinka, upravo na, vezano za ovu treću opciju, koja bi se vjerojatno pa više dopala pa čak i samoj komisiji, ali u svakom slučaju odborima koji analiziraju ovaj prijedlog, to za ribolov, ne samo odbor za okoliš, u samoj studiji učinka Komisija veli da je treća opcija selektivna zabrana, ali za sad ne raspolažemo informacijama koje bi omogućile da se sa preciznošću utvrde koje su najštetnije aktivnosti, te bi bilo potrebno nastaviti istraživanje u tom području. Dakle, selektivna zabrana je dobra opcija, ali nažalost nemamo dovoljno podataka, odnosno elemenata da bismo s njom nastavili. na osnovu zakonodavnog okvira koji je teško interpretirati i koji se često obilazi i uz korištenje opcije koja je možda mogla biti dobra, ali nije predložena jer nema dovoljno podataka, komisija izlazi s prijedlogom totalne zabrane. Ova totalna zabrana kod zainteresiranih stranaka, ali i tijekom prvih rasprava u odboru za ribolov nailazi na velika protivljenja i koja su i poprilično proširena kako na razini zainteresirane skupina, tako i na razini političkih klubova koji raspravljaju. Protivljenja su uglavnom tri. Prvo je da ovaj propis ne vodi računa o osnovnom elementu zajedničke ribolovne politike, to je regionalizacija e, ribarstva. Dakle, nalaže se državama članica da urede ribolovni ribarski sektor u odnosu na lokalnu situaciju. Drugo je da će propis pogoditi male ribolovne zajednice koje doista koriste neke vrste mreža, ove vrste, ali koje nemaju tako dramatičan utjecaj na okoliš, a treće je, to sam već spomenuo, da nema dovoljno podataka kojima bismo mogli vidjeti, odnosno uzeti u obzir selektivnu zabranu. Imamo još jedan problem, to je problem definicije, o čemu se još raspravlja. Ja sam predložio da se uzme definicija komisija koja širi mreže koje ulaze u definiciju ove vrste mreža, mreža međutim to je tehničko pitanje. Sad dolazimo do izvedena nacrta mišljenja. Kako bismo mogli isto formirati, a s obzirom da je prijedlog komisije jako precizan, kratak, strog i vrlo jasan, dakle totalno zabrana, a opet želimo odgovoriti na primjedbe zainteresiranih stranaka pa i kolega iz odbora Peš, a riječ je o primjedbama koje dobivamo iz svih političkih klubova. Pokušao sam pronaći alternativu totalnoj zabrani i zato je moj prijedlog u prijedlogu da se ovo ostavi ukvid djelovanja zemalja članica koje imaju dva moguća izlaza. To je da svaka zemlja članica samostalno odluči mm, totalno zabraniti ovu vrstu mreža ili ukoliko to ne odluče primijeniti, mogu krenuti drugim pravcem. To će im omogućiti izuzeće od ovog pravila, znači raditi još godinu, godinu i pol dana. S ovom vrstom alata imamo vremena dakle do 2017. i u tom vremenu treba odgovoriti na jedan specifičan zahtjev, a to je opet nedostatak podataka. Dakle, oni mogu nastaviti koristiti ove alate, međutim, u međuvremenu trebaju sakupljati podatke, informacije. Imate to u mom prijedlogu mišljenja da trebaju napraviti inventar mreža koje koriste, za svaku od njih e, navesti točnu definiciju, sakupiti podatke o utjecaju na koji svaka od ovih mreža ima na okoliš, odnosno na e, riblje vrste zaštićene vrste. Tu je potom sveobuhvatna studija koju, koja bi pokazala koji bi bili učinci zabrane ove vrste ribolovnih alata, te čitav niz podataka koje bi na kraju ovog razdoblja izuzeća bile predane ka u obliku izvješća Europskoj komisiji. Tada bi ona mogla analizirati prikupljene podatke zemalja članica, dobiti odgovarajuće kriterije, te na osnovu toga u tom trenutku zabraniti ovu vrstu mreža, to selektivno. Dakle, na osnovu podataka utvrditi koji jako utječu na okoliš koje treba zabraniti i ove druge koji se iz socioekonomskih razloga mogu nastaviti koristiti. Pozivam sve da mi date ocjenu ovog mišljenja, međutim trebali biste voditi računa o činjenici da je riječ o alternativnom prijedlogu, ovom jasnom koji smo dobili iz komisije, te se od njega jako udaljava. Međutim, nalazimo se pred odabirom o tome hoćemo li potpuno zabraniti ove mreže, a čini se da se sa tom zabranom gotovo nitko ne slaže. Zato smo primorani pronaći alternativnu formulaciju koja bi nam ipak dakle, omogućila da idemo da pratimo ovaj glavni pravac, a naš glavni pravac, odnosno cilj, je isključiti iz upotrebe, odnosno kloniti iz upotrebe ove mreže koje negativno utječu na okoliš. Dakle, to je naš glavni cilj kao odbora za okoliš. Dakle, govorimo o nešto dužem vremenu koje bismo imali na raspolaganju, dali bismo dovoljno slobode zemljama članicama, ali nakon toga bismo dobili željeni rezultat, ali na osnovu dobivenih podataka u međuvremenu i u međuvremenu bi male ribolovne zajednice mogle nastaviti koristiti ovu vrstu mm, ribarskih alata. Hvala vam na prezentaciji i sad dajem riječ izvjestiteljima iz eh, Sijane. Izvolite. Sí, gracias, presidente. En esta Hvala vam. U ovom prijedlogu Europska komisija predlaže totalnu zabranu novih mreža pategača. To nas iznenađuje zato što se ne uzima u obzir utjecaj svih vrsta ovih mreža. Pritom mislim prije svega na ribolov u Galici, jednoj španjolskoj regiji gdje se je riječ o tradicionalnom načinu ribolova. On u tom smislu ne stvara velike štete, riječ je o malom ribolovu. tradicionalnom ribolovu, dakle, koji ne šteti ugroženim morskim organizmima. I ne tiče se e, onih ribljih vrsta na koje se tehnika ne bi trebala odnositi. Po meni bi ovo donijelo velike, velike socioekonomske teškoće za ljude koji se bave ovom vrstom zanata koje bismo trebali poštovati i štititi. Prijedlog komisije nas dovodi do nekih ekstremnih mjera. Ona donosi jednake kriterije za sve vrste plovila, bilo da su one doista e, krive za situaciju koju nalazimo vezano uz neke riblje vrste ili ne. Ovaj prijedlog je već odbijen, podsjećam vas, od nekih zainteresiranih zemalja. U nekim slučajevima te zemlje traže da se dokument vrati Europskoj komisiji. naime, ona nije obrazložila svoj prijedlog kojim bi se mogla podržati ova zabrana. Nema znanstvene studije kojim se dokazuje ovaj negativni učinak određenih ribarskih alata koji se koristi u određenim zemljama članicama. I zato je vrlo važno razlikovati velike ribolovne flote koje koriste ove vrste mreža i takozvane tradicionalne flote koje sam već evo spomenula u slučaju Galicije. Kada je riječ o ovom zanatskom ribolovom, nema onoga što nalazimo u velikim ribolovnim aktivnostima. Ova tradicionalna flota nema nikakvu alternativu koliko ovaj propis stupi na snagu. Riječ o selektivnom ribarstvu a moramo voditi računa i o načelu proporcionalnosti koji se ovdje očito ne poštuje. Dakle, protivimo se zabrani koja ne nalazi utemeljenje u znanstvenim dokazima i koja ne primjenjuje princip proporcionalnosti. Kada je riječ o prijedlogu izvjestitelja, slažem se da je potrebno zabraniti određene vrste mreža koje štete morskim resursima. A potom bi trebali razraditi druge zakonodavne prijedloge koje će se ticati drugih vrsta ribolovnih alata. Sve bi to trebalo slijediti uobičajen zakonodavni postupak i trebalo bi dati procjenu učinka, ali znanstvenu procjenu učinka. Ne možemo se ostaviti u rukama Europske komisije koja želi urediti stvari delegiranim aktima. Treba nam određeno vrijeme, trebamo odreagirati racionalno i smireno. Dakle, ocjena učinka vezana uz svaku ribolovnu aktivnost, po meni je to najbolji način da se pozabavimo ovim pitanjem. Hvala vam. Za, za klub SID kolega Kaputo. Hvala vam. Prije svega želim e, čestitati kolegi Afronteu na dobro obavljenom poslu. njegovo je izvješće dobro, međutim valjalo bi ga dopuniti u fazi podnošenja amandmana. Kao što smo već čuli, trenutni zakonodavni okvir kada je riječ o ovim mrežama potegačama po, pokazuju određene nedostatke. Tu nedostaju točni propisi o karakteristikama i upotrebi ribolovnih alata te mogućnost da se na plovilima drže određeni ribolovni alati. S druge strane, to je omogućilo ribolovcima da koriste ove vrste mreže upravo za izlov onih vrsta na koje je izlov zabranjen. To je dakako izražava zabrinutost i trebalo bi protumačiti na pozitivan način namjeru komisije da intervenira na ovom području kako bi garantirala bolju zaštitu morskih kornjača i morskih pasa. Međutim, ne možemo se složiti sa zabranom svih vrsta mreža potegača. Totalna zabrana je za nas pretjerana i to bi moglo imati negativan socioekonomski učinak na lokalne zajednice i na održivi tradicionalni ribolov. Izvjestitelj nam je dobro skrenuo, s razlogom skrenuo pažnju na ove, na ove elemente, međutim trebali bismo uspjeti pronaći rješenje koje će pomiriti sve naše zahtjeve, dakle zaštitu morskih organizama, ali i zaštitu sektora ribarstva. Sada ću vam iznijeti nekoliko prijedloga koji vode računa upravo o ovim elementima. Prije svega to je uvođenje pravila jedne mreže koje će zabraniti e, ribarima da koriste mreže slične ovima prije 2017. Uglavnom se slažem sa željom sa željom izvjestitelja da e, se nastavi s korištenjem mreže, takozvane mreže feretara na talijanskom jeziku. Riječ je o mrežama koje ima poprilično malena, malena oka, ali mislim da kompletna zabrana ovog alata nije moguća zato što se ona koristi u tradicionalnom i selektivnom ribarstvu. Naravno, tradicionalni ribolov pokazu ima oka manja od 50 mm i koriste ga plovila koja su manja od 7 metara. Dakle, po meni se feretara može nastaviti koristiti. I posljednja, s obzirom na negativni učinak koji bi ovaj propis mogao imati na lokalne ribarske zajednice, mislim da je važno predvidjeti amandman koji bi omogućio korištenje Europskog ribolovnog fonda upravo za um, ovo tranzicijsko razdoblje kojim bi ribari prešli na održive ribarske alate, pa barem do svibnja 2017. koji je rok za izuzeće koje je naveo izvjestitelj. Dakle, naše stajalište je da se nastoje ublažiti ove, ovi različiti zahtjevi koje smo vidjeli da postoje. Hvala vam, kolega Duncan. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovaj prijedlog ne odgovara svojoj namjeri, to je jednostavno. Već niz godina čujemo da će zajednička ribolovna politika imati regionalizirani pristup, a ovdje to ne vidimo. Ovo će se odnositi i na mali ribolov u Jednom kaljevstvu koje je registrirano pri najvišoj organizaciji što se tiče standarda u Jednom kaljevstvu. i takav ribolov će nestati zbog ovog pristupa da jedna mreža odgovara svima. U ovom prijedlogu zapravo se ne vidi što je njena originalna namjera, ali ta namjera je sada nestala u jednom eh, lošem pristupu da se odgovorila na sva pitanja. Jednostavno Europska komisija nije obavila svoj posao. Sada se tu pretpostavlja da su sve lebdeće mreže Europske unije jednake i da se trebaju tretirati kao takve, a to one nisu. I zbog toga moj klub zastupnika ne može podržati ovakav prijedlog. Taj prijedlog treba vratiti Europskoj komisiji i treba ju posjetiti da ako govore o regionalizaciji, da onda moraju doista i krenuti to E, tako i raditi. Da prestaju se prema svim ribarima ponašati kao da su jednaki, treba se posebice, e, treba posebice imati na umu ribare na koje će se odnositi ove mjere, jer inače e, će to komisiju doista dovesti u, na loš glas i u loš podložaj. Hvala. Hvala, sada predajem riječ gospođi Mesner. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Duncan sada ništa nije rekao o ovom mišljenju, već samo izvornom prijedlogu komisije. Ja moram reći ovo mišljenje, za to zahvaljujem izvjestitelju, sviđa mi se. Primjećuje se da je to netko tko zna o čemu se radi, vi ste um, morski to se i tu primjećuje. E, ribarstvena reforma nju treba nastaviti, treba zaštititi mora. Dakle, naravno da i dalje želimo koristiti mora, želimo dopustiti i ribolov, ali želimo zaštititi i biološku raznolikost. Mislim da je to vrlo bitno. Želimo zaštititi zaštićene vrste, ali istodobno želimo nastaviti sa našim ribarskim aktivnostima i to je točno. I u tom smislu u potpunosti djelujem e, stav našeg izvjestitelja u ovom mišljenju. Znam da se u odboru za ribarstvo reklo da taj prijedlog treba vratiti komisiji i to velikom većinom jer to uopće nije ovako prihvatljivo. Ovo je dosta neuspjel pokušaj to što je Europska komisija predložila jer traži opću zabranu lebdećih mreža bez informacija, bez e, mogućnosti izuzeća, to nije točno, to bi zatim kaznilo i one koji koriste u okviru zanatskog ribolova manje mreže, to je već poznato, to je već rečeno. Vi dolazite iz Škotske, ako se ne varam, da, i e, na priobalnom području Irske se također isto e, koriste male lebdeće mreže i trenutno je taj ribolov tamo održiv. To je u potpunosti dobro i to bi dalje trebalo e, biti moguće. Na Baltičkom moru lebdeće mreže nisu dozvoljene, na Sredozemnom moru imamo velike lebdeće mreže gdje isto tako zadavaju i kitovi, da se zabrane feretara mreže, to smatram dobrim jer se s tim mrežama upravo to događa. Isto tako mislim da je kolega dobro rekao da bismo možda trebali moći ovdje iskoristiti ribarski fond, tako da te prijelazne mjere možemo podržati sa financijskim sredstvima i ići u smjeru još održivijeg ribarstva. Ali, dakle, mislim da su ove zabrane veznih uz e, lebdeće mreže dulje od 2,5 km da je to u redu. Na području sredozemlja se isto tako treba zabraniti velike lebdeće mreže, a isto tako ja smatram smislenim da se države članice pozovu na to da razmisle gdje postoji mali zanatski ribali koji se bave održivim ribolovom. Doduše ne znamo je li ta ribolov održiv, ali njihova sama egzistencija je bila ugrožena ako se uvede ova zabrana lebdećih mreža. Države članice dakle, bi trebale moći nastaviti e, i dalje dopuštati ovakve aktivnosti, ali pritom isto prikupljati znanstvene podatke, da se zatim mogu izraziti znanstvene baze podataka. Jednostavno moramo raditi na temelju informacija. Pa to i sam ribo, samo ribarstvo radi. Dakle, mi e, tu isto tako vidimo da oni koriste znanstvene podatke i da zatim određuju, na primjer, upiti sam sada ovime sve rekla, mi kao odbor za okoliš koji posebice pazi na biološku raznolikost, ne bi smjeli jednako kao i odbor za ribarstvo rekli da, e, reći da se vraćamo na prijašnje stanje. Mi moramo tu e, dosta diferencirano pristupiti i u tom smislu mislim da je ovo mišljenje vrlo dobro da ide u pravom smjeru i mi ga podržavamo. Hvala. Sada kolegica Rodriguez Rubija. Hvala vam. Ovaj e, sustav ribolova kakav imamo trenutno prolazi kroz jedno teško razdoblje. E, imamo tu i državne potpore nekim e, industrijskim e, ribarima i nekim malim ribarima. Lebiće mreže su opasne za naša mora, to je dokazano i to je jasno a zabrana ribolova većih, većim lebdećim mrežama je nešto što se ne primjenjuje u mnogim regijama, a mjere za kontrolu i za inspekciju se još nisu dovoljno često primjenjivali i osobe mogu i dalje nekažnjivo koristiti upravo takve velike lebdeće mreže. Europska komisija sada pokušava zabraniti takvu vrstu ribolova, mislim da je to dobro došlo, ali moramo se pritom pobrinuti da se tu ocrtava i raznolikost u tom sektoru. Opća zabrana tu u tom smislu sa sobom dovodi niz problema. Kao prvo, sam srž problema se ovdje ne rješava. Ne uspostavljamo mehanizme za kontrolu i sankcije za eh, ovakvu vrstu ribolova. Trebalo bi nam bolje mreže, bolje mjere za kontrolu i nadzor kako bismo se pobrinuli da se ovo zakonodavstvo doista i primjenjuje. To je prvo. Kao drugo, bojimo se da bi takva opća zabrana mogla imati negativne posljedice na neke druge vrste ribola koje, želimo podržati. Na primjer, ovaj ribolov u Galiciji ili e, neke vrste ribolova u Andaluziji i tako dalje. E, na sve njih bi se ovo negativno utjecalo. Tu se ne radi samo o tome da se potiče zapošljavanje, već da se potiče i zaštita okoliša. Moramo pronaći alternative e, trenutnim oblicima ribolova kako bi ih učinili održivima. To znači da moramo proaktivno podržavati zanatski ribolov i to trebamo činiti na europskoj razini. Zaštititi mali ribolov to je ključ za održiv ribolov u budućnosti. Zbog toga, po našem mišljenju, ova opća zabrana nije prihvatljiva. Ne samo zbog e, kvantitativnih aspekata, nego i zbog kvalitativnih aspekata. I zbog toga ovo mišljenje izvjestitelja da se uspostavi drugačiji vremenski okvir za tu zabranu, mi smatramo da je to dobra ideja. Trebaju nam znanstvene studije o zanatskim oblicima ribolova koji trenutno postoje, kako bismo mogli procijeniti učinak upravo na njih i kako bismo im mogli pružiti podršku ako se pokaže da će posljedice biti negativne. Ako podržavamo ovu opću zabravu, onda pak nam isto tako trebaju neka izuzeća, no to bi zapravo moglo biti kontraproduktivno po mom mišljenju. I tu se slažemo sa onim što je rekao izvjestitelj. Ako imamo sustav e, sa izuzećima u široj ribarstvenoj politici, onda ćemo na kraju podržavati e, nelegalne oblike ribolova. To je ono što želimo, e, što želimo ukloniti. Mi želimo E, zaštititi naša mora i ukloniti takve vrste ribolova, a ne pružiti im podršku. Mi sada u ovom tekstu imamo izričite prijedloga kako možemo zaštititi zanatski ribolov i zaštititi one morske resurse koje su najviše žrtve petranog izlova. Zbog toga moramo procijeniti kolika je vrijednost ove uredbe moramo izgraditi mehanizme za kontrolu i sankcije, moramo se pomenuti da se doista ovo zakonodavstvo i primjenjuje i isto tako moramo poticati zanatske oblike ribolova. To je jedina šansa za doživ ribolov u Europi. Hvala vam. Hvala kolega ima riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo ispričavam e, gospođu Engström koja trenutno upravo govori u odboru za barstvo koja je izvjestiteljica u Sjeni pa ne može biti ovdje prisutna, mislim da je to dobar izgovor. Mnogo toga je već rečeno i kao prvo bih isto htio zahvaliti izvjestitelju zato što je pokušao doći do jednog stava koji bi bio malo delikatniji, malo diferenciranije od onoga što se predlaže, da, to je da se prijedlog vraća Europskoj komisiji. Stoga cijenim ono što izvjestitelj pokušava postići. Naravno, svačam i pristup gospodina Dankena, ali mislim ta rasprava nije nova. Postoje i rezolucije Opće skupštine UN-a već s početka 90-ih o ovoj temi. Znam da Torijevci imaju problema sa međunarodnim organizacijama, ali mislim da se to ne odnosi na opću skupštinu Ujedinjenih naroda. U tom smislu je problem nije uopće nov, mi već dugo o tome raspravljamo, od 1992. imamo europsko zakonodavstvo o tome i jedan od najvećih poteškoća naravno s time je da svaki put kada raspravljamo o ovom zakonodavstvu vidimo da opća zabrana neće najvjerojatnije raditi, ali opet pa kako krenemo u izuzeća da onda stvaramo rupe i onda zatim postoji mogućnost zlouporabe putem tih rupa i stoga moramo vrlo pažljivo pogledati kako ćemo to riješiti i u tom smislu cijenim e, namjeru izvjestitelja koji je zabavio taj put, taj put nije jednostavan ali je dobar. Mi se još nismo odlučili koji je naš stav po tome, ali veselimo se suradnje sa izvjestiteljem, a isto tako i sa drugim klubovima zastupnika. Prije svega čestitam gospođe Mesner na onome što je rekla i na onome što sam čuo iz GUE i e, socijalista demokrata i mislim da možemo krenuti na u smjeru da e, izradimo zajednički stav i da se odmaknemo od ovoga, da samo kažemo ne i da vratimo te prijedloge Europske komisije. To bi bilo e, isto onoliko smjelo kao što izgleda i ovaj prijedlog komisije. Možda to nije najbolji, najbolje rješenje. Što se tiče e, postojeće mjere veznih uz kršenje Italije, koliko sam shvatio, ta mjera je sada povučena ja nisam upućen kakvo je trenutno stanje stvari, dakle možda bismo mogli čuti nešto o tome i ako Europska komisija odluči ukloniti tu, tu, taj postupak vezan uz kršenje europskog zakonodavstva, da li biste mogli reći zašto je to učinila i mislim da je bolje da idemo prema jednom zajedničkom stavom nego da jednostavno kažemo ne tom prijedlogu. Hvala. Kolegica Brijano ima riječ, ona je izvjestiteljica u odboru za ribarstvo. Hvala. Nadam se da je moja prisutnost u MBU nešto što će potaknuti raspravu o ovom predmetu koji je dosta složen. Najprije želim zahvaliti gospodinu Afronteu na odrađenom poslu i također na njegovom doprinosu raspravi u odboru za ribarstvo. Mišljenje je doista opsežno i sveobuhvatno i u skladu je sa onime što sam ja predložila u odboru za ribarstvo i sa raspravom e, u odboru između svih klubova. Moj prijedlog u svojstvu izvjestiteljice iako je sada tek u fazi saslušanja jer smo zatražili dodatnu razmjenu mišljenja sa komisijom e, u fazi procjene učinka i također sa novim povjerenikom koji će nas e, doći izvijestiti o ovom predmetu. Dakle, naš prijedlog je sljedeći. Mi se potpuno protivimo totalnoj zabrani kako je predložila komisija. Međutim, Brine nas činjenica da su neki predložili da se mjera u potpunosti odbaci i da se se vrati u ruke komisiji. Mislim da je naša dužnost raditi na tome i u smjeru koji je predložio gospodin Fronte kako bismo pojasnili neke stvari jer mogući prijedlozi u dokumentu komisije su bili četiri. Dakle, prvi je bilo zadržavanje postojećeg stanja, dakle postojećeg zakonodavstva, no mi smo svi ocijenili da to nije prihvatljivo i u smislu očuvanja ekosustava. Zatim bilo je drugih malo otvorenijih prijedloga, odnosno razmatranje različitih ribolovnih alata i načina obavljanja ribolova. I zatim četvrti prijedlog je onaj koji je komisija proslijedila parlamentu, a to je potpuna zabrana. Ove srednje mjere su najzanimljivije i ja osobno, ja nadam se uz pomoć odbora MV, bih htjela upravo poraditi na njima. Kada je riječ o mišljenju gospodina Frontea, mislim da ono sadrži brojne pozitivne aspekte. Ja ću samo ukazati na neke nedorečenosti koje treba pomnije razmotriti. Treba vidjeti je li to doista izvedivo, a i ne komplicira dodatno stanje u ribarstvu Dakle, čini mi se da se u konačnoj odluci komisije nama ipak ostavlja diskrecijski prostor, dakle ja bih poradila na tome i onda bih e, ojačala jedno od glavnih načela zajedničke ribarstvene politike, a to je regionalizacija. Dakle, iz proučavanja ribolovnih alata koji se koriste, govorili smo o različitim ribolovnim alatima koje postoje u različitim područjima, dakle, iz te studije proizlazi da um, prema regiji gdje se koriste ti alati um, različiti su i učinci na ekosustave. Dakle, regionalizacija može predstavljati moguće rješenje. Također, nadam se da i u odboru za okoliš i u odboru za ribarstvo ćemo moći surađivati sa komisijom na razradi jedne mjere koja će riješiti još otvorena pitanja i probleme, ali također e, da ćemo izraditi prijedlog koji će objediniti i e, održivost okoliša i održivost naročito zanatskog ribarstva koji ovdje dobiva doista značajan udarac. Hvala. Riječ ima gospodin Baunce, izvolite. Hvala. Htio sam e, zahvaliti izvjestitelju na izvješću. On se potrudio poboljšati prijedlog komisije koji je doista nesrazmjeran zato jer e, se tu predlaže onaj najneprihvatljiviji, ali isto tako i najstrože rješenje, ali na taj način se isključuje iz toga veliki dio zanatske obrtničke flote. Dakle, trebalo bi izdvojiti upravo one leđe mreže koje su opasne po ugrožene riblje vrste. U ime svojih kolega tražim dakle da se ovaj prijedlog odbaci i to iz više e, razloga. Postoje recimo u E, našoj djelatnosti i jedna posebna vrsta mreže za malo ribarstvo koja se koristi. To je jedna, jedinstvena mreža koju koriste plovila kraća od 12 metara na određenoj dubini. To je alat koji se koristi za lov na e, srdele, dakle neka vrsta srdelare, ali e, ona je prostorno ograničena, ali ima jedan gospodarski značaj. Određeni gradovi imaju 116 brodica koje se koriste upravo ovom vrstom mreže, a njihov utjecaj na e, emisije CO2 je doista ograničen jer se koristi malo e, dizela zahvaljujući plimama, kretanju plime i oseke. U Galiciji imamo zakonodavnu nadležnost za uređenje e, ribarstva u domaćim vodama i na temelju načela subsidijarnosti to bi trebalo isključiti europsko zakonodavstvo i pri tome poštujući isključivo nadležnost. Također želim istaknuti neučinkovitost španjolske i galicijske vlade koja nije znala dati jasne podatke o, socioekonomskom učinku ovog prijedloga komisije. Hvala. E, riječ ima gospođa Šujca. hvala vam lijepo najprije se želim zahvaliti gospodinu affronteu koji je izvijestio a mogu reći da se moje mišljenje uglavnom podudara sa gospođom meissner i hvala lijepo što ste ovo obrazložili. najlakše je zabraniti kad je riječ o komisiji a još lakše nama vratiti komisiji. znači ni jedno ni drugo rješenje nije pravo. znači moramo naša zadaća kao parlamentaraca potruditi se naći jedno kompromisno rješenje koje će svakoga zadovoljiti. slažem se s onima koji kažu da je naša europska zajednička ribolovna politika regionalna politika i treba pogledati kakvo je stanje u kojoj regiji treba imati regionalni pristup to je uostalom jedna od politika europske unije i mislim da tako trebamo postupiti dakle potruditi se naći rješenje. u sredozemlju ima puno e, ovakvih mreža u jadranu odakle ja dolazim nešto manje međutim naravno zanima me ova tema i želim pomoći. E, isto tako želim napomenuti da je malo ribarstvo vrlo važno ili zanatsko kako ga ovdje neki zovu vrlo je važno i ukoliko bismo sve to zabranili e, utjecali bismo bitno na socioekonomske prilike i stoga mislim da je neophodno zaštititi male ribare naći mehanizme koji će pomoći. isto tako obzirom da smo članovi odbora za zaštitu okoliša moramo s aspekta zaštite okoliša razgovarati o zaštiti biovrsta o zaštiti ekosustava dakle ovdje je jedino rješenje kompromis i ja se slažem da se nastave razgovori da se nastave pregovori da nađemo rješenje kako će možda države članice znanstveno istražiti i dati nam ipak neke, neka znanstvena istraživanja temeljem kojih ćemo moći donijeti mjere jer jedno je donositi politički E, e, politički bez uporišta a drugo je e, razmotriti i vidjeti što znanost kaže o ovome. mislim da će imati znanstvenici puno toga za reći. ja se slažem da još o ovome razgovaramo da diversifikaciju mreža naravno treba napraviti govorite o dvanaest metara govori se o puno većim brodovima i ja sam za to da se ne zabrani ali da se razgovara jer je predmet vrlo složen i naš je zadatak naći rješenje. hvala vam lijepo. Hvala. Imamo nekoliko pitanja za kolege iz komisije. Dakle, u ime komisije dajem riječ gospodinu Fabricio Donatella. Hvala. Želim kao prvo čestitati izvjestitelju gospodinu Afronteu na odrađenom poslu koji je bio vrlo zahtjevan i također je uloženo mnogo napora kako bi se u izvješću dao pregled svih e, postojećih opcija i to je važan e, dio rada koji je odrađen i unutar rasprave između institucija o ovom prijedlogu. Želim zahvaliti također i gospođi Brijano, zato jer je ona izvjestiteljica u odboru za ribarstvo i ona je svakako imala tešku zadaću kod objedinjavanja svih ovih elemenata i želim zahvaliti jer je unijela pozitivne elemente u ovu raspravu. Za komisiju je ovo svakako značajan e, doprinos i Na to ćemo se osvrnuti u raspravi u ovom e, prijedlogu koji je komisija podnijela i vijeću i parlamentu. Dopustite mi da e, u odgovoru prvo podsjetim na činjenicu da već godinu i pol provodimo intenzivnu studiju učinka o, utjecaju lebdećih mreža u Europskoj uniji. Izvješće je objavljeno i dostupno je javnosti i zapravo je to prvi puta da smo javnosti stavili na raspolaganje toliko informacija o učinku jednog određenog ribolovnog alata. I to je nešto što možda trebamo uzeti u obzir kao mogućnost u drugim slučajevima. To je za nas bitan element ne samo u izradi prijedloga, nego i u javnoj raspravi koja se treba provesti o ovim pitanjima. Na to bih se želio i vratiti kasnije. Dakle, javna rasprava, procjena učinka, znanstveni doprinosi. A čini se također da nije utvrđeno u potpunosti učinak na okoliš, što možda jest istina, ali svakako raspolažemo ogromnom količinom informacija koje su po prvi puta dostupne o upotrebi ovog e, konkretnog alata u Europskoj uniji. Također postoje i neki problemi u smislu područja primjene Dakle, zapravo izaziva zabrinutost činjenica da je riječ o potpunoj zabrani i upućene su nam kritike zbog nedostatka regionalizacije, što je jedan od elemenata nove ribarstvene politike. Naravno, to je nešto o čemu treba dalje raspraviti, no ne danas. Regionalizacija znači da rješavamo e, pitanja koja su zajednička određenim regijama ili područjima ono što mi znamo jest da upotreba tih alata u istom području ili u različitim zemljama članicama ne omogućuje nam uvijek da strogo gledano primijenimo sam koncept regionalizacije. Time želimo reći da naravno da se trebamo pozabaviti tim pitanjem kako bi se osigurali da donesene odluke riješe problem, suoče se sa e, rizikom recimo ulova ugroženih ili zaštićenih vrsta ili naročito morskih e, medvjedica ne samo na sredozemlju nego i u drugim dijelovima Europe. Dakle, da mi predložimo nešto što će riješiti ove rizične čimbenike. Međutim, trebamo biti i precizni, trebamo razmotriti i određene specifičnosti i to je nešto što želimo razmotriti sa parlamentom na temelju izvješća o kojem smo čuli danas. Ono sadrži zanimljive elemente gdje uviđamo da bismo možda mogli primijeniti drugi pristup. Dakle, to su dobri elementi i htjeli bismo pokrenuti raspravu po pitanju ovih e, dovršenih dokumenata i u odboru za okoliš i u odboru za ribarstvo. samo jedna napomena o pitanjima koja se odnose na informiranost i podatke. Budući da je prijedlog prosljeđen, zaprimili smo veliku količinu dodatnih podataka od dionika, od zemalja članica, o djelatnostima u kojima se koriste lebdeće mreže u Europskoj uniji i komisija je pisala ponovno zemljama članicama u rujnu kako bi provjerila mogu li vlasti potvrditi ove podatke koje smo primili iz neformalnih izvora. I sada sad primamo te informacije i ono što je jasno da u početnoj studiji učinka nedostaju određeni elementi koji nisu pravovremeno dostavljeni komisiji. Sada se postavlja pitanje jesu li zemlje članice znale za to ili ne ili su smatrale to nevažnim. To je teško reći, no jedno je jasno. Mi otkrivamo sve više i više takvih djelatnosti i to svakodnevno. Dakle, upoznajemo se sa sve više elemenata koje će nam omogućiti da e, sagledamo sliku stanja jasnije kako bismo mogli upravljati ovom situacijom. I sada e, komisija je već spremna podijeliti informacije koje svakodnevno primamo od zemalja članica kako bismo se osigurali da e, svi imamo isti uvid u te djelatnosti, u njihov učinak i u rizike koji se pojavljuju kod upotrebe takvih alata. E, mi se nadamo da ćemo uskoro raspolagati svim informacijama kako mi smo mogli nadopuniti početnu studiju učinka. I e, na kraju još jedan osvrt na postupak protiv Italije koji je pokrenut 1992. Sud je već donio odluku bilo je, bila je riječ o, predmetu koji je pokrenut zbog e, nedostatka postupaka praćanja od strane talijanskih vlasti, također zbog nejasnoće talijanskih propisa koji su dopuštali nekim ribarima da se koriste ilegalnim e, ledućim mrežama u skladu sa rezolucijama iz 1992. Italija se obvezala provesti važan akcijski plan i tu je obvezu mm, preuzela 2011. godine. Akcijski plan e, je formalni dokument koji je odobrila i komisija i taj akcijski plan e, talijanske vlasti prate na prekladan način u suradnji sa komisijom. Ishod toga je e, bio taj da je potpuno revidirana politika nadzora u Italiji i značajno poboljšana. Ilegalno ribarenje ovim eh, mrežama prema informacijama koje su prikupile talijanske vlasti je ili nestalo ili se selo na vrlo nisku razinu što nije drugačije od eh, drugih situacija, eh, situacija koje prepoznajemo u slučajevima drugih zabranjenih alata. Komisija je na temelju ovog zalaganja odlučila zaključiti sudski postupak. To ne znači da ne pratimo provedbu, nego e, jednostavno smo odlučili obustaviti sudski postupak protiv Italije koji nam ne bi e, dopustio da dalje provodimo ovu politiku na sredozemlju. Dakle, sudski e, predmet je e, obustavljen, no pratimo sada provedbu ove politike koja dopušta samo zakonite ribolovne alate u sredozemlju. Hvala. Predajem riječ kolegi Afronteu koji će zaključiti raspravu. Hvala. Mogao bih e, reći mnogo toga, no želim oduzeti vremena za raspravu o sljedećoj točki. Ne, imaš vremena zato jer moramo odgoditi sljedeću točku na dnevnom redu jer je nadležni kolega morao odići. E, nisam mi to trebali reći zato jer ću sada onda govoriti na dugačko i na široko. Ne, ne, molim, molim umjereno. Evo, kao što ste i sami uvidjeli, mislim, ovo je dosta složen predmet e, i ovakva rasprava je svakako korisna zato jer nam e, daje mnogo elemenata za razmišljanje. U određenom smislu bilo mi je drago vidjeti da se uvažava i ovaj posao koji sam odradio koji ni u kojem slučaju nije bio jednostavno ni lak. Zato želimo od srca zahvaliti tajništu odbora za okoliš koje je pretočilo moje zamisli u jedan dokument koji možemo podnijeti na razmatranje jednom odboru. Evo samo nekoliko napomena o onome što je rečeno u raspravi. Naravno, ja ću uzeti u obzir sve što je rečeno. No, želim se osvrnuti posebice na e, neke točke. Dakle, kolega Kaputo je dao neke zanimljive naznake i s time se slažem e, i to ću podržati u izradi amandmana. Dakle, e, treba uzeti u obzir različite vrste alata i mreža, što sam malo i zanemario, tako da mu zahvaljujem na tome što me na to podsjetio. I zamisao o fondu za pomoć ribarima u ovom prijelaznom razdoblju je također nešto što možemo prihvatiti. Uvijek sam oprezan kada je riječ o fondovima u ribarstvu, zato jer smatram da su oni često zlorabljeni, dakle treba pozorno upravljati njima, no ako je riječ o određenim zajednicama ili e, ribarima koji trebaju preurediti svoj način e, ribolova, onda je ispravno im pomoći. Mnogi kolege su istaknuli da je ovdje važno i imati temelj u znanstvenim podacima, podacima koji imaju i e, koji imaju valjenosti u smislu količine i kvalitete predložio bih sljedeće. Budući da je očito poslalo su određene poteškoće u prikupljanju podataka. Čuli smo i od komisije da još podaci pristižu, a mi radimo već na gotovom prijedlogu. Očito da u tom prijedlogu ti podaci nedostaju. Dakle, predložio bih da u ovom razdoblju odgode E, da iskoristimo to vrijeme za prikupljanje znanstvenih podataka koji će nam omogućiti da zabranimo samo one ribolovne alate koji su se pokazali da imaju negativan učinak na okoliš. Neki kolege su rekli da bi htjeli vratiti komisiji ovaj dosije. Ja se ne slažem s time. Dakle, sada je E, lopta pod našim nogama, mi sada imamo zadaću izniti svoje mišljenje i budući da ovdje snažno kritiziramo stav Europske komisije, naša je zadaća reći koje su moguće alternative i što bismo mi htjeli da proiziđe iz ove rasprave. Dakle, mislim da je prejednostavno pre, lako rješenje vratiti ove ovaj dosje komisije. Mi smo ovdje da bismo iznašli moguća rješenja. Zatim, znam da je put e, na koji sam ukazao u svojem mišljenju složen. Znam da, kao što su rekli kolege Darubio i kolega Eichhout, e, prepuštanje nadležnosti zemljama članicama E, prizivanjem također izuzeća je e, nešto što je složeno i zapravo kao što je i kolega Ihut rekao e, jednostavno je naći ovdje rupe u zakona, nažalost mi italijani smo vrlo spretni u tome i to dakle otvara vrata brojnim rizicima. No, to ne dopuštam da me sastraši. Ako mi želimo ostvariti pravu zaštiti okoliša i ako zbog toga želimo prikupiti podatke i informacije od zemalja članice, onda tim putem treba krenuti. Ako moj prijedlog treba dopuniti i poboljšati, mislim da je ovo pravi trenutak za to, kada si možemo priuštiti raspravu, iznošenje ideja, prijedloga i na taj način ćemo na kraju imati mišljenje o kojemu ćemo moći reći da je naš odbor ostvario svoj cilj, a to je postizanje najbolje, moguće zaštite za okoliš i za vrste koje ima učinak ovaj ribolovni alat, a e, bez toga da to ima negativne posljedice na male ribare koji koriste mreže koje nemaju učinak na okoliš, a osim toga i njihovo preživljavanje se temelji upravo na toj vrsti, vrsti ribarstva. Evo, želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ. Očekujem sada podnošenje amandmana. Evo, ova rasprava me uvjerila da smo krenuli pravim putem i nadam se da ćemo ostvariti dobre rezultate jer e, o tome ćemo morati razgovarati i sa kolegicom Brijano iznijeti naše zaključke u odboru za e, ribarstvo gdje je rasprava doista žestoka. Hvala. Hvala lijepa. I sada vas moram podsjetiti na eh, rokove. Rok za podnošenje amandmana sa digitalnim potpisom 10. Eh, studenog u 12 sati, glasovanje u odboru 3. prosinca. Odbor za ribarstvo će glasovati na sastanku u siječnju, a na eh, plenarnoj ćemo imati glasovanje i raspravu u drugoj sjednici u veljači. A sada vam moram priopćiti da odgađamo 18. točku na dnevnom redu na, do sljedećeg sastanka odbora, zato jer kolega Danten više nije ovdje. Dakle, o tome ćemo raspravljati na izvanrednom sastanku odbora u ponedjeljak u Strasburu. Evo, hvala vam lijepa i zatvaram ovaj sastanak.